proizvodima. Imamo dva izvjestitelja, gospođu Grosjotet i gospodina Tanaseskua. Započet ćemo sa izvjestiteljicom, zastupnicom grosjetet Izvolite, imate riječ. Merci beaucoup. Merci. Hvala lijepa. Nadam se da su moji kolege uspjeli stići u vječnicu je bih za početak se zaista najdublje zahvalila kolegama izvjestiteljima u Sijeni i e, ekipi povjerenika Andriju Kajtisa koji su svi sa mnom surađivali. Više od tisuću amandmana i preko 150 članaka. To je bio gigantski posao i e, odradili smo ga u duhu suradnje i kompromisa koji zaista cijenim. To je zaista bilo nužno s obzirom da je ova zakonodavna revizija vrlo bitna jer nam iz svijeta zdravstvenih eh, organizacija kažu da ćemo ući u svijet u fazi postantibiotika gdje će možda biti više mrtvih svake godine nego li od raka. Gdje počinje borba protiv e, problema s, antibioticima? Već u, prilikom uzvajanja životinja želimo da se gotovo u potpunosti e, spriječi korištenje veterinarskih antibiotika koji su jako problematični i također treba stati korištenju e, psihotropa Želimo na taj način smanjiti količinu antibiotika koji se nalaze u tanjurima potrošača. Ali ne smijemo zbog toga smanjiti paletu lijekova kojom se koriste veterinari. Oni su stručnjaci i oni su ti koji trebaju izabrati najprikladniji tretman ovisno o pojedinim slučajevima ove odredbe će olakšati rad tih stručnjaka koji su već sada pokazali da se zaista drže etičkih načela. Međutim, na veterinarskom tržištu zaista nedostaje lijekova. Kako bismo sačuvali zdravlje životinja, moramo poboljšati kvalitetu liječenja i e, moramo e, smanjiti korištenje onih lijekova za koje nema dopuštenja da se nađu na tržištu. Trebamo postići istraživanje i razvoj u tom sektoru. Prema tome, naše izvješće je vrlo ambiciozno. Želimo da se prošire razdoblja isključive komercijalizacije, naročito kada se radi o lijekovima za takozvane manjinske vrste kako bismo također postakli istraživanja. Administrativno opterećenje i vrlo složena birokracija e, je e, također problem kada se stavljaju na tržište inovativni proizvodi. Mi smo stoga revidirali određene odredbe kako bismo sustav e, bdjenja nad lijekovima uspostavili na manje birokratski način. Isto tako laboratoriji moraju moći brzo reagirati za slučaj e, životinskih epidemija i e, moramo raditi na visokoj sigurnosti koju ćemo očuvati jer je ona e, već među najboljima na svijetu. Moramo iznad svega učiniti nešto za poljoprivrednike i uzgajivače koji sada i onako prolaze kroz teška vremena. Moramo im pomoći kako bi oni bolje e, njegovali svoja stada. Surađivala sam s odborom Agri kao i sindikatima uzgajivača stoke kako ova, e, se ovim izvješćem ne bi još više administrativno opteretili. Mi želimo štititi e, životinsko zdravlje, dakle i ljudsko zdravlje, boriti se e, protiv pretjeranog korištenja antibiotika u veterinarskoj medicini i imati bolje veterinarske lijekove. Na izgled možda je ovo kontradiktorno, ali mi smo zaista e, tome drugačije pristupili. Parlament je spreman ovome i sada je lopta na terenu vijeća. Hvala vam, gospođo izvjestiteljice. Ne vidim gospodina Tanaseskua u vječnici, pa ću sada dati riječ povjereniku Andriju Kajtisu. Hvala, gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici. Iznimno mi je drago da imam ovu prigodu razgovarati s vama o prijedlogu obvezujućeg zakonodavstva o veterinarsko-medicinskim proizvodima. Prijedlog za e, uredbu o VMP-ovima e, želi staviti više VMP-ova na raspolaganje i osnažiti e, želju Europske unije da suzbije antimikrobnu rezistenciju. Znam da Europski parlament tom igra vrlo važnu ulogu. Vi ste jako zabrinuti zbog te situacije. Ja to razumijem i drago mi je da je odbor ENVI 17. veljače usvojio svoje izvješće e, uvjerljivom većinom. Želim vam čestitati, gospođo Grosetet, na vašom odlično odrađenom radu na ovom dosjeu i na izvrsnoj suradnji sa komisijom. Zastupnice TED je dobila veliku podršku na vezano uz 39 kompromisnih amandmana koji obuhvaćaju najbitnije odredbe ovog prijedloga. Komisija cijeni sav trud i napore kod predloženja konstruktivnih amandmana vezano uz odredbe koje se tiču označavanja, e, procjene rizika za okoliš, usklađivanje svih proizvoda farmakovigilencije i E, također procjene rizika, odnosno uvezano uz antimikrobnu rezistenciju. Sve je usklađeno sa ključnim ciljevima prijedloga i sada ću vam reći e, nešto e, vrlo važno o uredbi 1736 koju nadopunjamo i izmjenjujemo. Željeli smo doći do jedinstvene uredbe o VMP-ovima. To je bio prvi cilj, a drugi cilj je bio ispuniti obvezujuću usklađenost ove uredbe sa Lisabonskim ugovorom. 17. veljače je odbor ENVI usvojio svoje izvješće i čestitam e, zastupniku Tanasesku koji je radio na ovom dosjeu također i izvješće je usvojeno velikom većinom. Komisija cijeni napore za poboljšanjem ovog prijedloga kako bi se uzeli u ozile u obzir posebnosti ovog sektora. Želim istaknuti da suradnja između parlamenta i komisije vezano uz ova dva dosija je bila izvrsna. Mi ćemo se potruditi da tako i ostane kako bi smo došli do zadovoljavajućih rezultata po ovom dosjeu što je prije moguće. Mislim da već kod prvog čitanja bi bio moguć sporazum i siguran sam da će ovo glasovanje e, potaknuti vijeće da ubrza i svoj doprinos. E, još jednom dopustite mi da naglasim e, svoju predanost borbi protiv antimikrobne rezistencije želimo da Europska unija postane regija najbolje prakse vezano uz e, suzbijanje antimikrobne rezistencije. Nadamo se da će svaka država članica imati sveobuhvatni plan e, i da pomognemo taj proces Uspostavit ćemo zdravstvenu mrežu za suzbijanje antimikrobne rezistencije koja će okupiti e, stručnjake i za humane i lijekove i lijekove za životinje, također stručnjake za zaštitu okoliša. Europska unija igra važnu ulogu i unutar svojih granica i na globalnoj razini i konstruktivni rad Europske unije na ovom prijedlogu će predstaviti važan doprinos u tome da uspijemo. Zahvaljujem parlamentu na kontinuiranom interesu za ovu temu i e, također e, naporima da se suzbije antimikrobna rezistencija. Moram vam reći da su osmišljene e, nove mjere za suzbijanje antimikrobne rezistencije. One su prilagođene i usvojit će se što je prije moguće. Veselim se sada tome što ću čuti gledišta uvaženih zastupnika. Hvala povjereniče. I sada dajemo riječ zastupniku Tanasesku. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să încep prin a spune că Gospođo predsjednice, želio bih reći da pozdravljam prijedlog komisije da se odijeli odobravanje za VMP-ove e, od lijekova za ljude. Što više, kada se radi o ovoj sadašnjoj uredbi, bilo je neophodno da komisija izmijeni uredbu eh, iz 2004. godine 736. No, međutim, ovaj prijedlog je zahtijevao neke dodatne elemente i iz tog razloga svi članci koji se tiču odobrenja i stavljanja u promet VMP-ova su dio nove uredbe. Mi smo pojasnili u tekstu da Europska agencija za lijekove je i dalje odgovorna za središnji postupak odobravanja i kod humanih lijekova i kod VMP-ova. Osim toga, izvješće jamči činjenicu da je sve usklađeno sa financijskom uredbom sva načela koja su potrebna da analiziramo proračun ove e, agencije su dostupna i realiziramo. Na odboru ENDA imali smo veliku potporu i stoga bi parlament trebao biti uključen u proces uspostave poreza za tu agenciju. To je učinjeno i za poreze koji se naplaćuju u svrhu sigurnosti lijekova. Mi priznajemo ulogu Europske agencije za lijekove po pitanju pristupa lijekovima. Postoji međutim potreba da ova agencija surađuje sa Institutom za medicinsku tehnologiju kako bi se poboljšala suradnja i kako bi se razmenjivali znanstveni podaci. Europska Agencija za lijekove bi trebala e, pružiti državama članicama analize uporabe lijekova za ljude koje zatim države članice mogu dobrovoljno primjenjivati, posebice kada se radi o donošenju odluka za cijenu i uvjete refundiranja. Naravno da je to potpada pod nacionalnu nadležnost, a što se tiče činjenice da sam ja su izvjestitelj, želio bih čestitati zastupnici Grosetet i drugim kolegama na odličnoj suradnji. Mi smo poboljšali u našem izvješću uvjete za uporabu i primjenu VMP-ova. Poboljšali smo liječenje životinja i stvorili smo okvir za znanstvena istraživanja na samom terenu. Željeli bismo poboljšati pristup ovim proizvodima i željeli bismo veterinarima pružiti širi izbor lijekova. Osim toga, bavimo se i ograničenjima na tržištu. E, promet VMP-ova u državama članicama bi se trebao poboljšati putem boljih postupaka za odobravanje i malo prodaju. Mi bismo mogli omogućiti prodavanje ovih lijekova na internetu uz izuzeća nekih kategorija lijekova. To je slično onome što se događa na području lijekova za ljude. Mi podržavamo države članice kada se radi o pitanju izdavanja internetskih recepata. Činjenica je da većina antibiotika koji se rabe u Europskoj uniji e, se primjenjuju na životinjama. To bismo trebali regulirati i na farmama, i u kućanstvima. Isto tako bismo trebali zabraniti uporabu antibiotika prije no što je nastupila bolest. Isto tako bismo morali pronaći druge načine liječenja životinja kako bismo suzbili antimikrobnu rezistenciju. To bi se trebali uključiti svi nacionalna tijela, pacijenti, poljoprivrednici, veterinari, svi. Hvala. Hvala i sada u ime odbora Agri, gospodin Selimović. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Želio bih se najprije srdačno zahvaliti zastupnici Grosjeteti i zastupniku Tanasecku na odličnom poslu. Oko e, tisuću amandmana smo zaprimili, no zahvaljujući zastupnici Grosetet i zastupniku sesku uspjeli smo razraditi jako dobre kompromisne amandmane. I mislim da ovaj predlog nije samo važan za dobrobit i zdravlje životinja i e, dalji razvoj industrije VMP-ova, već će imati i pozitivne učinke po javno zdravlje i po okoliš. Drago nam je da smo uspjeli usvojiti strože odredbe za primjenu antibiotika antibiotika jer mislim da preventivno liječenje antibioticima ne bi smjelo postojati. Isto tako mislim da bismo mi trebali imati pravo e, urediti izdavanje recepata jer na taj način možemo riješiti rizike vezane u zaštitu okoliša. Moram, mislim da smo pronašli dobru ravnotežu između e, zdravlja potrošača, dobrobiti životinja, zaštite industrije i isto tako smo uzeli u obzir da putem ovih strožih odredbi želimo e, zaštititi okoliš i e, neutralizirati antimikrobnu rezistenciju. E, potrebni su nam učinkoviti lijekovi koji se primjenjuju uistinu na način koji ne predstavlja nikakvu opasnost niti po okoliš niti po zdravlje životinja. Sa svih strana možemo reći da podržavamo ovaj paket i nadamo se da će i drugi zastupnici slijediti ovaj primjer. Također u ime odbora Agri, e, zastupnik Polčak. Gospođo predsjednice, imam jednu minutu i govoriti ću o Europskoj agenciji za lijekove. Želio bih zahvaliti zastupniku Tanasecku koji je zaprimio mnogo amandmana našeg odbora. Također imam neke nedumice vezane uz prijedlog komisije, odnosno strukturu prijedloga, strukturu pristojbi koji se moraju isplaćivati Europskoj agenciji i vezano uz način na koji će se plaćati stručnjaci i da li će se to moći urediti provedbenim aktom. Pristojbe koje će se morati plaćati agenciji odnosno odluke o tim pristojbama, mora odobriti Europski parlament postupkom suodlučivanja. Toliko o izvješću zastupnika Tanaseskova. E, u uredu imamo nekoliko upućivanja na veterinarsko-medicinske proizvode i pokušali smo razjasniti ulogu Europske agencije za lijekove te kako bismo mogli centralizirati njene postupke. E, nove mjere moraju uzeti u obzir posebne aspekte veterinarskih pristojbi i pristojbe bi trebale biti pristupačne. Hvala. I sada otvaram raspravu sa zastupnicima klubova. Prvi e, govornik, gospodin Čirio, na dvije minute. Hvala lijepa. Prije svega želim se zahvaliti kolegama, naročito kolegici Grostet, s kojom smo dugo i važno radili na odboru. Amandmana je bilo puno, međutim vjerujem da smo našli dobar kompromis. Čini mi se da stvarno moramo ovdje uočiti da se ovdje radi o novim pravilima, o novim uredbama i možda bi se netko mogao i preplašiti novih pravila koji dolaze iz Europe, naročito u sektoru poljoprivrede i uzgoja gdje već ima jako puno birokracije. Međutim, naš stav je upravo suprotan. Radi se o novim pravilima koje su provjereni na terenu i ni na koji način ne predstavljaju veću birokratizaciju sustava. To su pravila koje idu ka usklađivanju u e, evropskim pravilima i stoga moramo reći da kada govorimo o uzgajivačima, govorimo o sektoru mlijeka, e, a sektor mlijeka u Italiji i u mnogim drugim europskim zemljama se stvarno nalazi na koljenima u dramatičnoj situaciji. Mi ovdje zapravo uvodimo nove norme koje će stvoriti pravila koje će vrijediti za sve, bit će jednako u Europi. E, svi dakle, koji će uzgajati stoku koji proizvode mlijeko imat će sada ista pravila jer kada se radi po drugačijim pravilima onda jedni mogu proizvoditi mlijeko po cijeni koja je manja recimo od one u Italiji. I Ja mislim dakle da ovo e, ova uredba može imati prednosti. Ne smijemo ostaviti na samo naše poljoprivredna dobra, jer oni sada zaista prolaze kroz tešku situaciju. Hvala lijepa. A sada gospođa Kadenbach ima riječ na minutu i pol. Uvaženi zastupnici, uvaženi povjereniče, Ovaj tjedan smo donijeli zakon o zaštiti životinja u kojem je bilo najvažnije povezati javno zdravlje i zaštitu e, životinja e, i to dobrim praksama kod držanja životinja i uzgoja životinja. E, kod ovog pristupa, zahvaljujući zastupnici Grostet, E, smo odlično ispregovarali taj zakon i uspjelo nam je također pregovarati o kompromisima jer je naša glavna misao vodilja bila da je vrlo važno zaštititi zdravlje ljudi i zdravlje životinja i sagledati ih u jednoj slici. Moramo odvojiti lijekove za životinje, lijekove za ljude i posebni lijekovi koji su namijenjeni samo za ljude moraju se koristiti samo kod ljudi, ali moramo poticati inovacije, moramo e, postići to da oni koji prodaju te lijekove ne, misle samo na zaradu, već da se drže jasnih pravila. Stoga je vrlo bitno da što se tiče internetske trgovine antibioticama da ju zabranimo. Ovaj zakonski paket sadrži mnogo toga na što možemo biti ponosni. Radi se u istinu o poboljšanju dostupnosti e, lijekova, o inovacijama i tako možemo još više se boriti protiv antimikrobne rezistencije i to na svim razinama E, i kod ove uredbe o BMP-ovima. I u tom smislu sam sigurna da smo krenuli u pravom smjeru i nadam se da ćemo to, pokazati tijekom glasovanja. Hvala, gospodine Piha. E, dvije minute. Hvala lijepa. E, izvješće gospođe i gospodina Naseskova je nešto što pozdravljam. Smatram također pozitivno ozračje u kojem smo tražili kompromise. Kada govorim o e, veterinarsko-medicinskim proizvodima, pozivam se na vrlo složeni postupak kojim se treba osigurati zaštita životinja i njihovog zdravlja, već također i zaštite ljudskog zdravlja, zdravstvenu ispravnost hrane te zaštitu okoliša ja mislim da tu moramo tu sigurnost staviti u prvi plan. Različite vrste sigurnosti. Sigurno za životinje, za ljude, kao potrošači, kao oni koji koriste lijekove, a isto tako lijekovi moraju biti sigurni za ljude kao pacijente. I mi se moramo boriti protiv antimikrobske rezistencije i e, zato trebamo smanjiti korištenje antibiotika. Dakle, moramo lučiti korištenje antibiotika i prevenciju protiv antibiotika. To se e, ovdje u ovom dokumentu zabranjuje i to je jako dobro. Govori se također i o komercijalnim aspektima, o licencima za e, komercijalnu distribuciju kao i promičbi lijekova. Mislim da se to treba primjenjivati ne samo na veterinarske proizvode, općenito promičba tih svih proizvoda na internetu zaista predstavlja veliki problem. I moramo također paziti da se nužna inovacija ne spriječi. Kao liječnik E, imam različito mišljenje o jednoj točki. Naime, ne slažem se s određenim amandmanima u ovom izvješću, naročito e, pozivanjem na e, mnogo mjesta na homeopatsku medicinu. Jer ovdje ideologija i ide ispred znanosti, jer znanost ne daje i jasne dokaze o homeopatiji. E, vjerojatno to slično kao i za ljude, a e, mi računamo na placebo efekt što e, ne vjerujem da postoji kod životinja. Imate plavi karton gospodina Zanija, prihvaćate li ga? Da, gospodine Zani, izvolite, imate 30 sekundi. Hvala lijepa što mi omogućavate da vam postavim pitanje. E, dragi kolega zastupniče, i ja mislim da je ovdje posao dobro obavljen. Mogu vam postaviti pitanje vezano za budućnost. Da li biste u budućnosti mogli pristati na to da e, e, Europski parlament ostvare bolje odnose sa Europskom agencijom za lijekove koje bi sudjelovala u ovom postupku. Obje ustanove Europski parlament s jedne strane te Europska agencija za lijekove već i jesu dio tog procesa. Dakle, u određenom smislu jasno mi je da bi trebao imati E, nekih zajedničkih e, crta kad se radi o medicinskim proizvodima za ljude i za veterina e, i za životinje. Ali često postoje kontakt jer postoji interakcija u stvarnosti. Prema tome se slaže. Sada riječ ima gospođa Meissner. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Najprije bih željela srdačno zahvaliti oboma izvjestiteljima uistinu e, zahvaljujući ovom zakonodavstvu će se nešto odlučujuće poboljšati, u velikoj mjeri poboljšati, posebice što se tiče antimikrobne rezistencije i sve to vezano činjenicu da u izvješću e, zastupnika Tanasesku odobravanje lijekova za ljude i životinje je odijeljeno unutar uredbe, to ima smisla. E, također će se sve to prilagoditi Lisabonskom ugovoru i tako pristojbe u postupku odobravanja e, će, se, se odrediti u postupku suodlučivanja. Sve stvari se ishredno i u izvješću zastupnice Grosteti je također je vrlo bitno da E, profilaksa, metafilaksa i liječenje se obrađuju. Sveobuhvatno kod profilaksa se kaže da se ne smiju izdavati kritični, nekritični e, antibiotici. E, tek kada životinja je joj predstoji operacija, tada se mogu izdavati antibiotici, e, probiotici također e, samo veterinari mogu propisivati. Kaskarni sustav je također vrlo bitan. Neki antibiotici smiju primjenjivati samo kod ljudi, jer jedino na taj način mogu uistinu biti učinkoviti, djelotvorni. E, I isto tako ako neki VMP nije prisutan u jednoj državi članici, može se propisati lijek iz druge države članice koji je istovjetan tome, istovjetan djelovanju. U načelu uvijek se mora uzeti onaj VMP koji je namijenjen posebnoj bolesti. Osobno smatram, iz razliku od prethodnog govornika, da i homeopatski VMP-ovi će u budućnosti biti dopušteni. Možemo dugo razgovarati o tome da li je to znanstveno dokazano ili ne, ali su ostvareni dobri rezultati i sa homeopatskim pripravcima i toga moramo dopustiti sve što nam, što nam omogućuje da životinje liječimo, a da pritom ne stvaramo dodatnu antimikrobnu rezistenciju. Hvala, gospođa Kilonen, jedna minuta i trideset. Prije svega želim se zahvaliti izvjestiteljima i svim kolegama na izvrsnoj suradnji na eh, ovom eh, tematici. Veterinarska medicina eh, je nešto gdje odmah govorimo i o antibioticima. To je neispješno. Moramo se prisjetiti da se ova uredba također bavi raspoloživosti veterinarskih medicinskih proizvoda, a ne samo administrativnim pitanjima. Kada se antibiotici prodaju i prepisuju, postoji tu više aspekata. Izvorni prijedlog komisije namjeravao je da se antimikrobna rezistencija eh, i ti lijekovi jako ograniče ograničen na nacionalnoj razini. Tako je bila situacija u Finskoj. Jako mi je drago da smo s kolegama ustanovili i omogućili da države članice mogu i sada imati stroža pravila. Antibiotici se mogu koristiti u Finskoj samo ih ako ih prepišu veterinari. I s tog razloga finsko mlijeko nije puno antibiotika. Kada sve teče glatko, e, moramo se e, truditi da i u budućnosti bude tako. Svima zahvaljujem na izvrsnom radu i zaista e, mislim da je zdravlje životinja bitno i za ljudske zdravlje. Gospodin Hojsling, e, želio bih zahvaliti se kolegama na odličnoj suradnji. Mi smo uistinu poboljšali prijedlog komisije, moram to tako otvoreno reći. Isto tako moram ukazati na činjenicu da e, imamo situacije u kojima moramo liječiti životinje, ali ne, ne smijemo prihvatiti da se e, primjenjuju antibiotici u dvostruko većoj količini. Imamo problem rezistencije, imamo 26.000 tisuća umrlih u Europi zbog rezistencije na antibiotike. E, naravno da e, e, liječenje životinja tome pridonosi i zato se moramo baviti pitanjem e, metafilakse i profilakse. Najbitnije je da imamo zdrave životinje. E, ne smijemo e, ih držati na načine koji su neprihvatljivi i to se moramo uzeti u obzir. Tako ćemo djelovati preventivno i nećemo morati primjenjivati tako puno antibiotika. To je vrlo važno. Moramo govoriti o pričuvama E, pričunim e, antibioticima oni moraju e, biti isključivo pravo kod lijekova za ljude. Moramo na bolje načine prikupljati podatke unutar Europske unije. Imamo nedostatnu bazu podataka i također moramo uzeti u obzir učinak antibiotika na okoliš, posebice u trenutku proizvodnje antibiotika. Želim još nešto reći i to prvenstveno ECR-u. Ne smijemo donositi diskriminirajuće uredbe, moramo sve BMP-ove e, uzeti u obzir one alternativne i zato sam se složio sa amadmanom 166 e, tako da ne dolazi do ugrožavanja homeopatskih pripravaka. Sljedeći govornik, e, zastupnik Pedičini, minuta i 30. Hvala lijepa. Smatram da je tekst koji je usvojen na odboru Envi dobar tekst i zahvaljujem se kolegici Grostet koja je omogućila da svi klubovi zastupnika poboljšaju prijedlog komisije. Međutim, komisija je više puta rekla da je e, glavni cilj ovog prijedloga da se podstakne konkurentnost i inovacije i poboljšanje unutarnjih tržišta. Mi smatramo naprotiv da je e, E, napredovanja na planu veterinanske medicine taj koji mora omogućiti bolje zdravlje životinja i bolje zdravlje ljudi. Treba i u veterinarskoj medicini raditi na smanjenju antimikrobne rezistencije. I zato se jako zalažemo, zato što se e, antibiotici mogu u e, metafilaksi koristiti samo kod bolesnih životinja. Traži se također da se farmaceutski monopol i njihova korištenje njihovih proizvoda i zloporaba tu spriječe. Dakle, tekst inače još treba malo poboljšati jer sa 10 na 17 godina produžava rok koje farmaceutska industrija može eksploatirati novi lijek. A generički se lijekovi na taj način e, smanjuje im se važnost. Jer e, moramo raditi ovdje na e, nečemu što je jako značajno za ljudsko zdravlje kao i za dobrobit životinja. Sada gospođa Dornano na minutu i pol. Hvala. Nakon dugih rasprava koje je vodila kolegica Grosteti koje se zaista zahvaljujem, ona je tražila puno konsenzusa i dalje moramo raspravljati o vrlo osjetljivom tekstu. Ima puno kompromisa, ali nekoliko rezervi. One životinje koje su bile podvrnute kliničkim testovima ne bi smjele ponovno ući u e, prehrambeni lanac. Jer klinički testovi znači da postoji rizik, a taj rizik moramo izbaciti iz područja sigurnosti hrane. S druge strane, prodaja veterinarskih lijekova putem interneta treba e, biti podvrnuta boljim pravilima. Ne smije se prodavati ništa putem interneta gdje je potrebno da se e, izda lijek na recept. Trebamo raditi na tome da zaštitimo profesiju veterinara. Zahvaljujući veterinarima smo i smanjili um, upotrebu antibiotika, primjerice u Francuskoj. S druge strane, kvaliteta našeg uzgoja životinja mm, mora se zaštititi i um, moramo paziti da ne dođe do nedostatka kontrole. I za kraj, ako e, životinsko meso e, nije bilo potvrgnuto provjeri veterinarske kontrole da se ne smije staviti na tržište za jelo. I prošli smo kroz puno veterinarskih kriza, e, kriza sa životinjama, prema tome moramo ostati na oprezu. Hvala, gospodin Lize ima riječ, imate dvije minute. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, gospodine povjereniče, dragi zastupnici. Želio bih se zahvaliti oboma izvjestiteljima, ali posebice zastupnici Grostet i ovo je bio jedan sveobuhvatni stručni dosije i prošli smo kroz teške pregovore, dobro izvješće i moramo ga izglasati velikom većinom. Što se tiče anti, antimikrobne rezistencije, žele bih reći sljedeće. Prema podacima Komisije i Svjetske zdravstvene organizacije svake godine umire 25.000 tisuća ljudi zato što su antibiotici izgubili svoju djelotvornost i e, više ništa ne može pomoći. I zato moramo djelovati i na području veterine. Mnogo toga je već rečeno. Želio bih zamoliti komisiju, a i vijeće, kada krenemo sa trijalogom, da što se tiče e, amandmana 265 i 266, e, naime kod tih amandmana se radi o tome da ne moramo dodatno obuhvatiti lijekove za životinje, već moramo povući posljedice ako neki poljoprivrednik primjenjuje mnogo više antibiotika od usporedivih poljoprivrednih gospodava. U državom članicama postoje veterinari koji tvrde da E, poljoprivrednici e, preventivno primjenjuju antibiotike, a veterinari ih savjetuju da bi to, u smislu toga da bi mogli izbjeći primjenu previše antibiotika ako imaju bolje higijenske uvjete. To je nešto što bismo trebali uvesti. Nešto o humanoj medicini. Ako 25.000 ljudi godišnje umire, moramo razmotriti kako se liječe ljudi. E, E, praksa propisivanja antibiotika je prekomjerna, higijena u bolnicama se može poboljšati, no potrebne su nam i nove inovacije. Imamo dovoljno bakterija koje su e, otporne, no nemamo dovoljno inovacija. E, stoga vas upućujem na amandman 22. Ne treba nam inovacije samo u, na području veterine, već i na području humanih lijekova. Stoga molim komisiju da što je moguće prijeznese konkretan predlog i po tom pitanju. Hvala. Zastupnica Borzan, minuta i 30. cijenjene kolegice i kolege, ova regulativa uređuje odnose u distribuciji i upotrebi veterinarskih lijekova, no moj fokus bio je na e, suzbijanje antimikrobijalne otpornosti važno je da regulativa sadrži odredbu o zabrani određenih antibiotika u veterinarstvu kako bi se sačuvali za ljudsku upotrebu no da bi to imalo smisla ona mora biti retroaktivna E, dakle uključivati obvezu povlačenja s tržišta onih rezervnih antibiotika koji su već u prodaji. nadalje ključno je vezivanje distribucije antibiotika uz recept izdan od ovlaštene osobe. E, isto tako e, kako bi se spriječile moguće zloupotrebe u interesu javnog zdravlja je da se zabrani online prodaja antibiotika ljudsko i životinjsko zdravlje su radi naših prehrambenih navika i intenzivnih metoda uzgoja sve povezaniji i zato problem antibiotika moramo rješavati kroz pristup jednog zdravlja. zvona na uzbunu već odavno zvone i buduće generacije će se možda pitati je li moguće da smo zbog profita upropastili jedno od najvećih dostignuća u medicinskoj znanosti kroz ovaj zakon europska unija ima izvanrednu priliku dati svoj doprinos globalnim naporima u očuvanju učinkovitosti antibiotika. zaključno smatram da je prijedlog regulative koji izlazi iz parlamenta dobro osmišljen i da će doprinijeti boljoj zaštiti i životinjskog i ljudskog zdravlja. hvala. Hvala. E, kontakt od javnosti i puno rasprave se vodilo o to anti mikrobne rezistencije. Podržavam pristup izvjestitelja kada je riječ o ograničenju profilaktičke uporabe. Međutim, ima i drugih dijela ovog izvješća koji su važni i želim zahvaliti izvjestitelju i su izvjestiteljima mi u Jedinoj Kraljevini želimo nastaviti sa svojom dobro promišljenom praksom gdje koristimo posebno kvalificirano osoblje. Pozdravljam ovu fleksibilnost i e, znam da ne postoji jedinstveno rješenje koje bi bilo dobro za sve, pogotovo kada sagledamo e, referendum u moje zemlji. Želim samo zaključiti i pozvati kolege da ne glasaju za E, zabranu GM-a trebalo bi 19, to bi maknuo 19 veterinarskih proizvoda s tržišta, to je opasan presedan i trebamo razlikovati GM urode i GM znanost za medicinu. Hvala. Hvala. Gospodin Haitama, jedna minuta. Hvala lijepa povjerenici, povjerenicima. Dragi kolege, OECD predviđa da će doći do 67% povećanja korištenja antibiotika i za veterinarske svrhe i za ljude. Bilo bi neodgovorno i bilo bi to e, loše koristiti profilaksu i antibiotike. Istraživanje novih cijepiva i novih lijekova je od iznimne važnosti. Korištenje genetske modifikacije mora ostati jedna mogućnost, baš kao što je i slučaj za ljude ova tehnologija je proizvela inzulin za dijabetičare, a u nekim slučajevima takvi ljepiva su jedina opcija. Amandmani kojima se želi to spriječiti ili zabraniti ugrozit će zdravlje životinja, ali i zdravlje ljudi, a za to nema opravdanja. Hvala. Hvala, gospodin Vijegas, jedna minuta. ova uredba sadržava neke pozitivne elemente koji osiguravaju opskrbu sigurnim i učinkovitim lijekovima. To je pozitivni element i borba protiv antimikrobne rezistencije te dovoljno lijekova na tržištu. Sve je to pozitivno. Međutim, e, uredba odlazi predaleko i dopušta multinacionalnim korporacijama da imaju povlastice na tom tržištu. Uredba je mogla otići mnogo dalje i fokusirati se na centralizirani pristup i izbjeći situaciju u kojoj bi multinacionalne korporacije se fokusirale na profitabilnija tržišta. Na taj način bi se lijekovi primjenjivali na odgovoran način. Međutim, moramo se pozabaviti i problemima i drugim problemima. Imamo proizvodni model koji uništava mala poduzeća diljem Europe. Hvala, gospođa Scott Cato. Jedna minuta. Hvala. Poveznica između pretjerane uporabe antibiotika na poljoprivrednim gospodarstvima i bakterijama koje su otporne je spomenuo i naš ministar. On je rekao da neprimjerena uporaba antibiotika na, na životinjama znači i smrtne posljedice za pacijente. Mnoge organizacije e, oglasile su alarm zbog ove otpornosti i europski političari moraju uvesti stroga pravila za njihova korištenja kod ljudi i životinja. U ovom trenutku antibiotici se možu prepisati svim životinjama ako je samo jedna bolesna i dati životinjama koje čak ne pokazuju znakove bolesti, ali se mogu zaraziti. Zadovoljni smo da će ova uredba zabraniti takvu uporabu antibiotika. Kao zeleni odlučni smo da se antibiotici ne koriste i da treba primjenjivati dobre metode uzgoja. Ako se životinje drže u malim prostorima, pati njihovo zdravlje, a infekcije se lakše šire. Manje intenzivne metode uzgoja osigurale bi bolje život za životinje i smanjile potrebu za uporabom antibiotika. Hvala gospođa Rid, jedna minuta. Gospođo predsjednice, mi u UKIP-u vjerujemo da odgovorno korištenje svih veterinarskih proizvoda je iznimno važno u našoj zemlji, pogotovo za lijekove koje se koriste za našu stoku. Naši poljoprivrednici moraju održavati visoke standarde koje se tiču sigurnosti hrane i zdravlja životinja, po tome smo poznati. Međutim, ne vjerujem da, veterinarske lijekove treba koristiti kako bi se poboljšala učinkovitost ili nadomjestile loše metode uzgoja. Svi lijekovi, pogotovo antibiotici, trebaju se koristiti odgovorno, pod dobrom kontrolom i u skladu sa licencama. Trenutno EU, europsko zakonodavstvo koje je došlo na snagu 2001. i 2004 prouzročilo je mnoge probleme u jedinoj kraljevini. Tu su visoki troškovi zbog administrativnog opterećenja koje nameće Brisel. Mi u ukip protivimo se stvaranju novog zakonodavnog okvira jer vjerujemo da će on biti jednako štetan kao i stari. UKIP vjeruje da samo britanska vlada može donositi zakone u ovom području, a nakon što izađemo iz Europske unije to će i biti tako. Hvala. Gospođa Gardini, jedno i pol minuta. Hvala lijepa. E, I ja e, želim čestitati našim izvjestiteljima François Grostet, naročito ona je izuzetno e, puno tu napravila i mnogi su je čestitali kolega Lize i drugi. Ja ću sada govoriti o jednom drugom aspektu. Sutra kada budemo glasali napravit ćemo prvi korak prema izmjeni onog procesa kojim se usvajaju medicinski proizvodi na europskoj razini, odnosno odobravaju. I e, mi ćemo izmjenom uredbe napraviti prvi korak prema jednom drastičnom smanjenju, nadam se, e, kojim treba da određeno e, da određene lijek dođe na tržište, a naročito vrijeme koje je potrebno da ga socijalno osiguranje plaća u svakoj državi članici. Jer sada su razlike vrlo velike. Klasičan primjer toga je e, osloglažena transtozuman, to je jedan lijek koji je bio korišten za borbu protiv raka dojke. Bio je toliko učinkovit da ga se stavilo na listu ključnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije koje je trebao biti pristupačan svim zrpima svijeta. Međutim, kako bi to zaista zaživjelo, trebalo je u nekim državama i više od deset godina. I nadam se da ćemo na ovaj način premostiti ove probleme. Hvala gospođa Miller na jednu minutu. Hvala gospođo predsjednice, uvaženi povjereniče, dame i gospodo. Imamo jako važnu temu danas, vrlo važnu uredbu. Mnogo je rečeno i o antibioticima, što je i meni osobno vrlo važno. Još jednom želim ponoviti, antibiotici nisu nikakva zamjena za loše uvjete držanja životinja. To moramo velikim slovima napisati. Rezervni antibiotici, to već iz samog naziva proizlazi, rezervni pričuvni antibiotici moraju biti pričuva i kod lijekova za ljude. Drago mi je da u uredbi imamo sveobuhvatno praćenje, nadzor, čime su sve države članice se obvezale na prijavljivanje količina antibiotika koje se primjenjuju i stoga želim srdečno zahvaliti izvjestiteljima da su uzeli u obzir i posljedice na zaštitu okoliša e, kod proizvodnje antibiotika i sve od proizvodnje do samog polja i točno možemo vidjeti koje sve posljedice imamo na zaštitu okoliša i kako ih možemo još bolje riješiti. Napravili smo jedan vrlo važan korak e, u smislu e, novog pristupa pristupa e, veterinarskim lijekovima. Gospodin Belder na, Belder na jednu minutu. Hvala lijepa. Kao izvjestitelj u Sijeni za ECR Mislim da je ovo izuzetno važno izvješće koje se tiče lijekova za životinje. Važno je da imamo dobar zakonodavni okvir, te stoga možemo razviti nove lijekove za liječenje životinja. Moramo imati i period za zaštitu podataka koji je primjeren, kao što je rekao izvjestitelj. Također moramo smanjiti administrativno opterećenje na učinkovite način kako bi poduzeća mogla imati decentralizirano odobrenja za stavljanje lijekova u promet i uspješno poslovati. Profilaktička uporaba antibiotika je ogroman problem koji moramo zajedno riješiti. Zajednički pristup je puno naglašavan u ovom tekstu i to pozdravljam. Znam da je došlo do smanjenja korištenja antibiotika u nekim državama članicama, to također podupirem, ali to mora biti cilj za sve nas jer moramo smanjiti uporabu antibiotika koliko je god moguće kako bi imati učinkovitu politiku i dobre rezultate. Hvala gospodine Federli, jedna minuta. Hvala lijepa. Korak koji danas poduzimamo doista je velik korak, ali čeka nas još duga bitka. Želim spomenuti e, zastupnika švedskih liberala i svoj kolegu Olsena koji su još u 90 započeli s tom bitkom. Kada govorimo o dodanoj vrijednosti na razini Europe, mislim da se možemo vidjeti kako gotovo svaka stranka pozdravlja ovaj prijedlog, što znači da doista postoji dodana vrijednost, a to ćemo vidjeti i tijekom rasprave koja će se održati kasnije danas. Vrlo je važno kako, ćemo, kako se bavimo pitanjem zdravlja, jer antibiotici nam omogućuju da operiramo ljude, znači da upala pluća više nije opasna po život. Ali također je važno da se pobrinemo i da smanjimo otpornost na antibiotike kako ljudi i životinje ne bi umirali i tu možemo stvoriti dodanu vrijednost. Hvala, e, radujem se suradnji. Hvala, gospodine Linz, jedna minuta i pol. Uvaženi povjereniče, predsjednice, kolege, najprije bih želio srdačno zahvaliti našoj izvjestiteljici, e, gospođi Françoise E, grositetu. ovo je jako dobro izvješće. Učinkoviti lijekovi za životinje i antimikrobna rezistencija, to je njeno sprečavanje, to su najbitnija dva cilja ove uredbe. Siguran sam da ćemo putem ovog prijedloga moći ostvariti jedno i drugo, poticati ćemo inovacije i ograničit ćemo primjenu antibiotika. E, Profilakt praktična primjena antibiotika će se ograničiti na minimum i rutinsko propisivanje antibiotika će nestati. Što se tiče regionalnih antibiotika, komisija bi trebala odrediti popis. E, kod domaćih životinja mogle bi se primjenjivati komplementarne terapije, na primjer homeopatski lijekovi bi tu mogli igrati vrlo važnu ulogu. Slažem se, ne, ne slažem se sa kolegama iz ECR-a po tome. Također e, moramo suzbiti e, prekomjernu primjenu antibiotika i zato bi homeopatski pripravci e, mogli pokazati vrlo učinkovitima. Uredba o VMP-ovima i uredba o hrani za životinje zapravo je jedan jedinstveni paket zakona. Pozdravljam to objedinjavanje i mislim da je uspio ovaj pothvat. E, moramo pojačati e, ulogu veterinara e, i zahvaljujem vam još jednom. Gospođa Gudeland na jednu minutu. Hvala vam. Povećana antimikrobna rezistencija golem je problem o kojemu nismo do sada dovoljno raspravljali i ovo izvješće je korak u pravom smjeru. Infekcije uzrokovane bakterijama koje postaju otporne sve se teže liječi i već sada vidimo i neke fatalne posljedice među tjecom i dojenčadi koja se prerano rode među starijim ljudima, njima se ponekad ne može pomoći. Na europskoj razini nam je potrebna snažna uredba kako bismo se mogli učinkovitije boriti protiv antimikrobne rezistencije kod ljudi i životinja. Moramo biti sasvim jasni. Ne želimo rutinsko i nepotrebno upotrebljavanje antibiotika kod zdravih životinja, već samo kod životinja koje su bolesne. Samo njima treba davati lijekove, a zakonodavstvo na kojem ćemo sutra raditi je korak u pravom smjeru. Moramo međutim zabraniti profilaktičku uporabu antibiotika. Hvala, gospođa Ajuso, jedna i pol minuta. Hvala lijepa. Ja bih također željela zahvaliti kolegici Grostet na izvrsnom radu. Imali smo jako puno amandmana, ali njezin pristup je proizveo izvrsno izvješće koji koje je naišlo na široku potporu. Važno je da u uredbi razlikujemo razne vrste liječenja ono za kontrolu i profilaksu, to je za preventivu. Moramo također smanjiti administrativno opterećenje jer ono nimalo ne pomaže i istovremeno osigurati e, kvalitetna jamstva, to jest kvalitetu lijekova. Što se tiče dostupnosti veterinarskih lijekova, to je pitanje koje je podjednako važno i moramo za to pronaći rješenja, to jest rješenja za bolesti koje pogađaju određene vrste ali također moramo imati posebno krojene, to je prilagođene lijekove, za što su potrebne, potrebni poticaji za istraživanje i razvoj. Važno je i da osiguramo mogućnost veterinarima da prepisuju lijekove i to ne je nužno prema preporuci ljekarnika oni moraju koristiti lijekove koji su, jer oni koji su dostupni ljudima ne trebaju se koristiti osim ako ne postoji alternativa. Hvala. Gospođa Šalde Muze, jedna minuta. Hvala vam. Ja također želim zahvaliti izvjestiteljici na izvrsnom radu i u potpunosti podupirujem ovaj tekst o kojem ćemo sutra glasovati. Izuzetno sam zadovoljna jer je ovo prvi put da se ozbiljno bavimo problemom antimikrobne rezistencije unutar europskog zakonodavstva i to doista moramo učiniti jer 25 tisuća ljudi svake godine umre zbog ovih bakterija koje su otporne i ne može ih se liječiti. Ta rezistencija je porasla i zbog pretjeranog korištenja antibiotika u poljoprivredi. Dakle, ovo je korak u pravom smjeru i polako se bližimo zabrani profilaktičke uporabe antibiotika. Antibiotike ne smijemo prepisivati za zdrave životinje, već za samo one koje su bolesne. Voljela bih vidjeti zabranu veteri, da se da zabrana veterinarima koji prodaju proizvode koje su prepisali. Možda ćemo to sljedeći put uspjeti, ali sa ovim tekstom se možemo pomoći, e, se možemo početi ozbiljno baviti ovim problemom. Hvala gospodin Vanden Kandelare, jedna i pol minuta kolege, želim zahvaliti izvjestiteljici na izvrsnom izvješću. Važno je da e, pojasnimo kako ovo poboljšava organizaciju tržišta. Međutim, problem nastaje kada se borimo protiv antimikrobne rezistencije. Ako se antibiotici koriste profilaktički kada su životinje zdrave, razvijamo, razvija se antimikrobna rezistencija što je izuzetno problematično. Moramo ulagati u inovacije, u nove antibiotike jer ova situacija je doista zabrinjavajuća. Svi se slažu da treba manje koristiti antibiotike, ali ne možemo ih u potpunosti zabraniti, to bi bilo previše. Moramo i imati odgovornu i pažljivu uporabu antibiotika. Ovo izvješće podupire pravi pristup, rutinska uporaba antibiotika se zabranjuje. To je doista izvrsno izvješće i ovo je izvrsna inicijativa jer nećemo više stvarati situacije koje promiču antimikrobnu rezistenciju, moramo biti racionalni, fokusirani i pobrinuti se da antibiotike koristimo samo kada je to doista nužno. Popis izuzeća treba uspostaviti Europska agencija za lijekove i to je jedna dobra preporuka jer ćemo imati znanst, politike temeljene na znanstvenim dokazima. Hvala. Gospođa Aguilera Garcia je sljedeća. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Slažem se sa svim do sada izkazanim čestitkama eh, gospođi Grosteti, gospodinu Tanasesku na odlično odrađenom poslu. S obzirom na sve poteškoće koje su bile uključene, ovo je iznimno stručna uredba, odradili su stvarno dobar posao. Drago mi je da vodimo ovu raspravu, jer ovo pitanje odgovorne primjene lijekova je nešto o čemu se razgovaralo na odboru Agri i ono je usko povezano s pitanjem veterinarsko-medicinskih proizvoda, hrane za životinje sa e, ljekovitim dodacima. I sve je to vrlo bitno jer na taj način možemo urediti VMP-ove na ispravan način i na sljedećem tjednu će se na odboru Agri dodatno raspravljati o toj temi. Osim toga postoje i velike poteškoće e, za veterinare koji, mogu, koji ne mogu pronaći uvijek prikladne VMP-ove i zato mi je drago da je odobren kaskadni pristup, baš kao što je to predložio odbor Agri. Hvala lijepa. I sada e, otvaram postupak spontanog javljanja za riječ. E, gospođa Madame Kasik. Hvala lijepa. Antimikrobna rezistencija je ozbiljan rizik za javno zdravlje i unutar Europske unije i moramo ju pokušati suzbiti na sve moguće načine svim dostupnim sredstvima stoga E, čestitam izvjestiteljima koji su bili ambiciozniji od komisije. Izradili su odlično izvješće, iskoristili su ovu priliku. Ovo je odličan korak kojim pokušavamo suzbiti ovaj problem antimikrobne rezistencije u EU. 25.000 ljudi godišnje umire i to pretila velike troškove općenito za institut javnog zdravlja u Europskoj uniji. Moramo i dalje raditi na tome. Ovo je korak u pravom smjeru, no pred nama je dugi put i stoga bi se željela priključiti svojim kolegama koji su čestitali izvjestiteljima. Hvala, gospođa Duvase. Hvala. Čestitam gospođi Grostet koja je zaista izvrsno e, odradila ovo izvješće. Ona je jako naglasila da se treba smanjiti antimikrobijalna rezistencija. E, to je izuzetno, izuzetno važno. Dakle, puno pozitivnih stvari e, zabrana prodaja antibiotika putem interneta, e, zabrana korištenja antibiotika kao profilaktičkih lijekova i zalagati se za metafilaktičku primjenu, što znači da ne treba liječiti tijelo stado kada je samo jedna životina bolje, e, bolesna. Isto tako trebamo paziti e, kako postupamo s rezervnim antibioticima. Što se tiče alternative, moramo se e, pitati kakva alternativa treba biti. Možemo ograničiti korištenje antibiotika i tu se slažem s kolegom Heisingerom da moramo koristiti više homeopatiju, ali isto tako i e, moramo koristiti i druge bakterije e, za borbu protiv bakterija kao što je salmonela. Također moramo paziti što raditi sa životinjama u vojnom okruženju kao što, e, u vodenom okruženju kao što je losos. Hvala gospodin Kaputo ima riječ. Hvala lijepa. Pravni okvir koji vrijedi na planu veterinarskih lijekova tražio je da sada se unesu izmjene na unutarnjem tržištu. Fenomen rezistencije antibiotika, nedostatak podsticaja prilikom inovacija i nedovoljna nadzor nad lijekovima. Ovim uredbom će se upravo ti problemi riješiti. Ono što je također važno jeste da države članice primjene smjernice komisije da oprezno koriste antibiotike. I stoga je vrlo važno da se na neki način prestane posticati da se oni koriste kao preventivno sredstvo, kao profilaksa. Jer trebamo štititi i Mm, zdravlje ljudi, trebamo spriječiti da se mm, antibiotici prodaju putem interneta jer to će omogućiti da ih veterinari kontroliraju. Moramo također gledati i na ovo načelo jedinstvenog zdravlja, čuvati i ljudsko i životinsko zdravlje. Hvala gospodin marija Simarijeć. Želio bih i ja zahvaliti, zahvaliti čestiti kolegici. Ona je upoznala javnost sa posljedicama e, pregovorne uporabe antibiotika. Što se tiče veterinara, moramo e, i veterinarski medicinskih proizvoda moramo stvoriti slične uvjete koji vrijede i kod lijekova za ljude. E, postoje različite vrste životinja. To dovodi do raspršenosti tržišta. Odobrenje VMP-ova se mora odvijati e, centralizirano i financijske mjere koje e, poduzimaju veterinari moraju uzimati u obzir da životinje trebaju različite antibiotike. To isto vrijedi i za lijekove za ljude koji ne, ne smiju predstavljati nikakvu opasnost ni po zdravlje životinja, ni pozdravlja zdravlje ljudi, ni po okoliš. Antibiotici koji se e, primjenjuju na životinjama moraju biti podložni e, kontroli i nadzoru. Zastupnik Buhner je posljednji. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Zahvalan sam da sada imamo jednu uredbu koja pokušava nešto učiniti protiv antimikrobne rezistencije. Da vas samo podsjetim u Njemačkoj oko 88% mesa koje se prodaje u diskontima je opterećeno antimikrobno rezistentnim bakterijama i klicama. No ako e, imamo 200 tisuća više životinja kokoši konkretno e, kod naših poljoprivrednika ove godine i zato su nam potrebni antibiotici. Stoga moja molba, ova uredba je dobra e, e, i kada ćemo sutra glasovati o njoj, nemojmo se opustiti, nego i dalje moramo biti svjesni da je pred nama teška bitka i moramo ju obraniti od napada izvana. Hvala. Time zaključujem postupak spontanog javljanja za riječ i dajem riječ povjereniku Andriju Kaitisu. Hvala lijepo, gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici. Čuli ste moje objašnjenje u kojem sam naznačio mjeru komisije i cilj komisije koja, koji je koji stoji iza prijedloga ove uredbe. Sa interesom sam se slušao raspravu. Vrlo je važno da ostvarimo sporazum o ovim novim pravilima kako bismo e, povećali dostupnost VMP-ova još je bitnije da se pozabavimo pitanjem rizika za javno zdravlje zbog prekomjerne uporabe antibiotika kod VMP-ova. Komisija pozdravlja odredbe koje se bave AR-om, antimikrobnu rezistencijom i većinu njih ocjenjuje pozitivnima. Također pozdravljam amandman koji donosi e, konkretne uvjete za profilaktičnu i metafilaktičnu uporabu antibiotika. E, profilaktična uporaba se mora ograničiti samo na određenu vrstu životinje i to samo kada e, to procijeni veterinar, a metafilaktična primjena antibiotika se mora ograničiti samo na ozbiljno bolesne životinje i na životinje od kojih postoji veliki rizik kontaminacije. Siguran sam da ćemo voditi zanimljivu raspravu po ovom pitanju tijekom trijaloga i siguran sam da ćemo se moći pozabaviti i nekim pojedinostima. Vrlo bitno je i pitanje inovacija koje je bilo spomenuto, primjena novih inovativnih liječenja je vrlo važna za sve nas inovacije, pristup vmp ovima suzbijanje aera, e zaštita javnog zdravlja. To nisu proturječni pojmovi, baš naprotiv. Inovacija je glavni alat koji može zajamčiti javno zdravlje. Isto tako sam siguran da moramo razgovarati detaljnije i o mnogim drugim pitanjima, kao što na primjer prijedlog da se prikupljaju podaci na široj osnovi. O tome moramo razgovarati. To može e, stvoriti dodatno administrativno opterećenje Čvrsto vjerujem da na temelju dobro odrađenog posla od strane Europskog parlamenta ćemo moći ostvariti naš cilj u bliskoj budućnosti. Želim bi još jednom zahvaliti gospođi Grostet i gospodinu Tanasesku na njihovom odličnom doprinosu. Sada je došao trenutak da vijeće slijedi dobar primjer Europskog parlamenta i da ubrza svoj rad na prijedlogu kako bi došlo do sporazuma već u prvom čitanju. E, imate punu podršku komisije i u smislu ostvarivanja sporazuma sa vijećem što je prije moguće. Hvala. Hvala lijepa povjereniku. I sada se vraćamo na izvjestitelje, gospođa Grostet. Hvala lijepa. Prije svega htjela bih se zahvaliti svim kolegama koji su se večeras uključili u raspravu. Hvala svima na podršci. Ono što moram reći jeste da u osnovi postoji osjećaj zadovoljstva s onim što sadrži ovo izvješće. Ali moram naglasiti da je to rezultat timskog rada, to nije samo moje izvješće, to je izvješće parlamenta. I iz tog razloga zahvaljujem se svim izvjestiteljima u Sjeni koji su došli na mnogobrojne sastanke. Raspravljali smo o vrlo složenim temama, morali smo uzeti u obzir specifičnosti određenih država članica, ali uvijek se držati naše misli voditelje, a to je borba protiv antimigrovske rezistencije. Neću se sada vratiti na pojedinosti, o njima je govorio povjerenik, ali to je zaista ključno. No vremeno radi se i o podršci i inovacijama, jer nedostaje zaista jako puno lijekova za životinje. U tom smislu smo stalno tražili ravnotežu između borbe protiv e, rezistencije na e, antibiotike, a s druge strane također da zaštitimo i neke komercijalne podatke, ali na različiti način što se tiče životinja, da zaštitimo različite životinske vrste, primjerice pčele kad se radi o pčelama, odlučili smo za njih uspostaviti razdoblje zaštite od 20 godina. Što se pak tiče prodaje veterinarskih proizvoda na internetu, ona se može napraviti osim za imunološke lijekove, za psihotrope ili za antibiotike. Dakle, Pokušali smo obraditi sve što bi moglo biti važno vezano za medicinske veterinarske proizvode u ovoj uredbi. Uzeli smo naravno u obzir procjenu utjecaja na okoliš, što je netko od kolega ispomenuo. Zaključno, mogli bih dati sljedeću poruku i e, svima je vama šaljem jer za ovo izvješće nam treba lijepa većina. To će nam omogućiti da na vijeće izvršimo pritisak kako bismo što je manje vremena moguće izgubili prilikom pregovora s vijećem. Ono što me brine jest da ovo e, tema na vijeću ne bude dovoljno ozbiljno shvaćena, da se vijeće e, zanemari, a to je jako važno, važno za životinsko zdravlje, važno za zdravlje ljudi. Budete li svi na glasanju, moći ćemo izvršiti pritisak na vijeće. Hvala još jednom. Hvala vama, gospođo Grostet. I sada posljednji govornik u ovo, na ovu temu, gospodin Tanasescu. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Želio bih na početku zahvaliti gospođi Grostet kao i svim izvjestiteljima u Sjeni i mojim kolegama na njihovom radu i izvrsnoj suradnji na oba predmeta. Želio bih naglasiti činjenicu da e, kroz ova dva izvješća smo E, dobili jedno jasnije zakonodavstvo koje je bolje prilagođeno veterinarskom sektoru. Osim toga pojasnili smo i ulogu agencije u odobravanju lijekova, a stvorili smo i jasan okvir za razvoj novih lijekova. Sutrašnje glasovanje je veliki korak prema zaštiti ljudskog i životinskog zdravlja i prema borbi protiv antimikrobne rezistencije. Nadam se da ću dobiti vašu potporu. Hvala lijepa. Hvala lijepa svim sudionicima. Zajednička rasprava je zatvorena. O ovoj ćemo točki glasovati sutra.